amerika ima six pedeset milijardi dolara proračun vojni godišnje i nažalost moraju ga negdje iskoristiti i konstantno biti u ratu. E, potovani gospodine visoki predstavniče, poštovane kolegice i kolege Iran i Irak e, dio su šire slike i zbivanja e, koja se odvijaju u blizini Europske unije. Vidimo da postoje režimi koji su sve agresivniji i dovode do destabilizacije. Vidimo situaciju u Libiji, Siriji, e, Iraku, Iranu, Rusiji. Neki režimi smatraju da imaju sve veću snagu, a da snaga zapada opada. E, dolazi do smanjenja prisutnosti SAD-a u ovoj regiji i SAD traži od NATO-a i Europske unije da budu prisutniji. E, mi govorimo o strateškoj autonomiji i tek tada moći ćemo pokazati snagu vlastite autonomije. E, Moramo stati na kraj daljnoj eh, destabilizaciji u ovoj regiji. Poštovani gospodine visoki predstavniče, vi ste govorili o tome da ako Europska unija želi biti globalno značajna, mora biti značajna u susjedstvu. Vrijeme je da poradite na ostvarenju ove vizije. Zahvaljujem. Eh, zastupnik Santos, zastupnica Santos, jedna minuta. Hvala lijepa. E, početak ove godine obilježio je jednostrani e, napad SAD-a. Smatram da je to čudovišna pogreška e, koja je zapravo u skladu sa putem koji je SAD izabrao kada se odlučio povući iz nuklearnog sporazuma s Iranom. E, na koncu je došlo do daljnje eskalacije napetosti. Europska unija sada radi na poticanju dijaloga i deeskalaciji. E, tražimo poštivanje ljudskih prava. i tražimo da se ne vrši pritisak na ljude koji izlaze na ulicu u Iranu i prosvjeduju. U petak bi se trebao dopuniti mandat visokog predstavnika kako bismo spasili nuklearni sporazum s Iranom. Nažalost, predugo traju ovi napori iako su iznimno važni na globalnoj razini za Bliski istok. Europska unija sada mora biti odlučna u svojim nastojanjima. Hvala. Zastupnika Zmani. Izvolite. Hvala lijepa. Nedavna zbivanja u Iraku i Iranu pokazuju koliko je krhka i osjetljiva stabilnost na ovom svijetu, a eskalacija napetosti uvijek je e, prisutna. E, prisutna je opasnost da će doći do eskalacije. Moramo raditi na zaštiti globalnih interesa Europske unije i e, voditi računa i o jačanju vojnih sposobnosti. Dobro je da Europska unija želi očuvati nuklearni sporazum, ali istodobno moramo upozoriti Iran i izdati upozorenje. E, moramo biti čvrsti i upozoriti da ne smije e, doći do kažnjavanja iranskih prosvjednika. Pozivam visokog e, predstavnika da udvostruči napore i pokrene dijalog se sa Deom i Iranom. E, to je jedini izlaz iz ove opasne situacije. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zahvaljujem. E, zastupnik Butikofer, jedna minuta. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, poštovani gospodine visoki predstavniče, na početku moram biti realan. Europska unija je slaba u ovom sukobu i naša uloga nije značajna. Međutim, ako želimo ozbiljno shvatiti vlastitu odgovornost, moramo se držati zajedno i imati kvalitetnu koordinaciju u rukama visokog predstavnika, jer to je vaša odgovornost. Želimo stati u obranu nuklearnog sporazuma, ali istodobno moramo jasno dati do znanja da se protivimo iranskoj agresiji u drugim dimenzijama vanjske politike. Kako očuvati nuklearni sporazum? E, moramo osigurati Instex e, i e, komisija mora biti partner e, i omogućiti njegovo funkcioniranje. I na posljedku želim istaknuti da ovdje ima jako puno opasnosti koji se približavaju. E, e, jedini tračak nade koji postoji su e, građani u Iranu, a na nama je da pokažemo solidarnost u odnosu na ljude na ulicama. Hvala. Sada je na redu zastupnik Kempa, odnosno ispričavam se. E, sada je na redu zastupnik Majer. Jedna minuta, ispričavam se. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Hvala lijepa. Ovo što je na dijelu sada je e, egoistična predstava na obje strane jer tu postoje unutarnji politički razlozi zašto se pojedini subjekti ponašaju onako kako se ponašaju. U SAD-u čak ni demokrati ne kritiziraju ubojstvo navodnog teroriste. A u Iranu je potrebno osigurati e, mirne prosvjede. Ono što se u međuvremenu e, dogodilo je velika nesreća i e, e, ljudska greška koja je dovela do rušenja ukrajinskog zrakoplova. Amerikanci žive od ove vrste mjera što se tiče borbe protiv terorista. A iranski režim s druge strane treba solidarnost vlastitih građana jer u protivnom neće dugo opstati ovakav kakav jest. Hvala. Zahvaljujem gospodine Majer. Prihvaćate li plavi karton od gospodina Butikofera? Da, gospodine Butikofer, izvolite. Gospodine Majer, Upravo ste u svezi s rušenjem e, ukrajinskog zrakoplova govorili o lošoj sreći, o pehu. E, jeste li e, spremni ispričati se za ovakav izraz koji koristite u odnosu na ovako veliki broj ljudskih žrtava? To mi se čini kao vrlo cinična izjava. Zastupniče Majer, izvolite, gospodine Bütikofer. E, možda biste trebali naučiti e, slušati u kontekstu. Ono što sam ja želio reći je da je došlo slučajno e, do rušenja ovog zrakoplova, tako da molim da tu ne sitničarite. Zahvaljujem, a sada zastupnica Kempa. Jedna minuta, izvolite. Sytuacja jest e, poważna. Dame i gospodo, situacija je doista ozbiljna, no smatram da to nije dovoljno opravdanje da govorimo ovdje u parlamentu o aroganciji. Europska unija raspolaže brojnim instrumentima i mjerama, ima na raspolaganju diplomatske kanale, ali tu su i instrumenti za pomoć i razvoj, humanitarnu pomoć. Ako se koncentriramo na Irak, doista je važno da vojne snage NATO saveza i druge vojne snage napuste tu zemlju. Toj zemlji je potrebna pomoć, potrebna je stabilnost, to je jedna post-islamska zemlja koja traži stabilnost. Situacija je i dalje ozbiljna. Na plenarnoj sjednici smo također progovorili o situaciji i položaju jezida i kršćana. Neke regije su odustala do oružja, odnosno razoružane su kako bi se kršćani mogli vratiti. Tako da mislim da ove riječi koje govore o aroganciji nisu primjerene. Europa doista ima utjecaja i ima određenu snagu u toj regiji. Thank you very much. Now for one minute, Mr. Botenga. Hvala sada na jednu riječ, na jednu minutu gospodin Botenga. Hvala. Donald Pern nas plaši, predsjednik SAD-a nas plaši, posebno plaši naše sugrađane u Europi. Vjerojatno ste čuli na Twitteru da je hashtag Treći svjetski rat bio najpopularniji tijekom tri dana, a vi ne uspijevate osuditi nezakonite radnje tog čovjeka. Osim toga, očekujemo od Europe da poduzme više. Znate da su europske države intervenirale u Iraku, Afganistanu, Siriji i Libiji. Vidjeli ste kakvog je to uspjeha, odnosno velikog neuspjeha imalo. Želite li još više toga, još više katastrofe? Budimo ozbiljni, na kojoj planeti živite? Ako doista želimo razuvjeriti građane, onda pogledajmo što je sa NATO savezom koji nas uvlači u tu logiku Trumpovu, odnosno Trumpove administracije. Ako želite pomoći Iraku, onda poštujmo rezoluciju njihovog parlamenta koji kojom se traži da američke snage napuste tu zemlju, a ne da se e, uništavaju prava i zdravlje naroda te države. A sada zastupnik Paten na jednu minutu. Prije Božića rekao sam u ovome parlamentu da nuklearni sporazum s Iranom više ne može preživjeti, da nam treba opcija B. Gospodin Boreo, moram reći da mi nije zadovoljstvo što to moram reći, ali istina je da se Europska unija treba probuditi. Nuklearni sporazum s Iranom ne potiče mir i sigurnost, nego suprotno. Američka se povukla, Iran je nastavio obogaćivanjem urana. Francuska i Njemačka su pokrenule mehanizam za rješavanje sporozuma, sporova i jedini način da nuklearno oružje ne bude u Iranu jest da se oslobode politički zatvorenici, podrže ljudska prava i ponovno obnove veze s Washingtonom, a ne Teheranom. Što se tiče zatvaranja nuklearnih centrifuga. Opcija B mora također podrazumijevati da Iran prestane sa posredničkim ratovima protiv SAD-a, a onda se može okrenuti trgovini. Europska unija mora prepoznati da jedino Sjedinjene države imaju resurse i dovoljnu vatrenu snagu da podrže uspješnu alternativu nuklearnom sporazumom s Iranom te mir u regiji. Hvala. Sada na jednu minutu zastupnik Tobe. Hvala vam lijepo, gospodine Borel. U srijedu prošloga tjedna ukrajinski zrakoplov je srušen. Stradalo je 176 putnika i doista smo sada u mislima sa članovima njihove obitelje. 18 od tih stradalih su bili švedski građani. Europska unija mora najsnažnije osuditi taj incident. Važno je da se provede neovisna međunarodna istraga u to što se dogodilo. Važno je također da e, počinitelji budu procesuirani. Mislim da rodbina žrtava ima pravo saznati što se dogodilo, imaju također pravo na naknadu štete. Najnoviji prosvjedi protiv iranskog e, režima sve su šireg opsega i doista je potrebno da se podrže demokratske snage u toj zemlji i da to Europska unija učini. Thank you now for one minute, Mrs. Guteland, please. A sada na jednu minutu, gospođa Guteland. Gospodine visoki predstavniče, sigurnost u Iranu i Iraku doista je dovedeno u pitanje. Ono čemu se ovdje izlažemo jest opasnost od izbijanja rata. Izjave SAD-a i Irana doista su ušle u jednu novu fazu i mi moramo formulirati vlastitu politiku u odnosu na Iran. Trebamo reći da se zalažemo za demokratsku mirnu budućnost Irana gdje će se poštivati ljudska prava i očuvati nuklearni sporazum. Prošli tjedan je srušen zrakoplov, 126 putnika je smrtno stradalo. Ne možemo njekati da je uzrok te tragedije eskalacija sukoba. 17 žrtava je imalo neke veze sa Švedskom ili su pak bili državljani Švedske, među njima je bilo i djece. Moramo doista zatražiti punu istragu, a zemlje kojih se to tiče moraju biti uključene rodbina žrtava mora saznati što se dogodilo, moraju dobiti kompenzaciju i moraju znati zašto se to dogodilo njihovim bližnjima. Hvala zastupnica pored. Povjereniče Boreo, usred e, ovih e, napetosti između Irana i SAD i Ujedinjene kraljevine, Evropska unija se mora pojaviti kao posrednik. Svi vaši pregovori sa iranskim sugovornicima trebaju e, dati prioritet građanima Evropske unije. Čitav niz građana Evropske unije nezakonito se nalaze zatvoreni u Iranu, uključujući gospođu Ratcliffe koja je gotovo već četiri godine u Iranu, dolazi iz moje izborne jedinice. To je jedna diplomacija zadržavanja talaca koju provodi Iran i to moramo ozbiljno shvatiti. Nazarin je njezin suprug je ovdje u parlamentu danas i sutra i molim vas da prihvatite poziv da se s njime sastanete. On i obitelji drugih nezakonito zadržanih europskih građana žele da se njihovi najdraži oslobode. Ne možemo pregovarati o ljudskim pravima. Moramo poštivati sigurnost putovanja i to treba biti sastavni dio bilo kakvog trenutnog ili budućeg sporazuma s Iranom. Hvala. Hvala sada na jednu minutu, zastupnica Gregorova. Hvala lijepo. Mislim da doista je neosporno da se ne može tolerirati financiranje terorističkih skupina Mislim da je e, američka povijest smjena režima nešto što neće promijeniti trenutnu situaciju. Libija, Irak, Afganistan, popis e, neuspješnih intervencija je dugačaka. Smjena režima putem vojne intervencije doista je najgori mogući scenarij. Mi, Evropljani, moramo to jasno poručiti svojim američkim sugovornicima jer e, ispucavanje projektila neće stabilizirati regiju. Međutim, e, razni sporazumi to mogu postići. Gospodin Boret je to jasno rekao SAD-u. Europljani neće podržavati vojnu intervenciju i mi podržavamo mirne prosvjednike, ekonomsku i sigurnosnu suradnju s Iranom na temelju poštivanja ljudskih prava i sloboda. Thank you now for one minute, Mrs. Sardone. Gospodin Sardone, imate minutu, izvolite. Sulla crisi... Što se tiče krize između SAD-a i Irana, što se tiče nasilja u Iraku, Europa je pokazala da je neujedinjena. Ponekad je zauzimala stajališta koja su bila bliska Iranu samo kako bi bila protiv Trumpa. Došli smo do paradoksa. Danima je general Sulejmani prikazivan kao svetac, kao heroj, pa čak i u Europi. Međutim, vidjeli smo da je došlo do totalne šutnje što se tiče um, rušenja civilnog zrakoplova zbog čega je došlo do um, smrti 176 osoba kriza je proizašla zato što je Iran napao SAD ovu ambasadu Irana. Sada govorimo o nasilju. 1500 mrtvih, e, puno mučenih osoba, 100 žena je čak obješeno. Pristup internetu nije omogućen i pred ovakvim nasilnim režimom koji financira ovakve događaje Nismo se dobro ponijeli. Gospođa Mogherini je bila e, s velom u Iranu prije nekoliko godina kao podčinjena osoba. Mi trebamo biti odvažni u zauzimanju naših stavova kako bi se ponovno vratila demokracija. Hvala. Thank Hvala vam lijepo. Gospodin Kuloglu, imate e, dvije minute. Gospodine Boreli, moram reći da me dosta iznenadio vaš govor. Zaboravili ste reći tko se prvi povukao iz nuklearnog sporazuma, gospodin Trump. Tko je ubio gospodina Sulejmanija, gospodin Trump. E, ko na ovaj način jača tvrdu struju u Iranu? Gospodin Trump. Imam e, privilegiju što dolazim iz e, države članice Europske unije čiji je premijer jedini koji je podupro ubojstvo gospodina Sulejmanija osim dakako gospodina Johnsona i Netanjahua. E, moramo omogućiti demokratsku slobodu u Iranu i pritisnuti zbog toga Iran, ali istodobno moramo pritisnuti i SAD. Inače će nas gospodin Trump uzimati zdravo za gotovo, gospodine Borel. Hvala vam lijepo. A sada gospodin Mandl. Hvala predsjednike, dragi kolege i kolegice. Neke kratke misli u ovom trenutku što razlikuje SAD i Iran. Što je Iran, kakav, kakvo značenje ima nuklearni sporazum za EU, e što može EU napraviti? Mi smo stara, SAD je stara demokracija, Iran je diktatura koja krši ljudska prava Začuđen sam da ovdje e, ljevi i desni e, populisti izjednačuju te dvije zemlje. E, Iran je međutim subjekt međunarodnog prava. Mi imamo atomski sporazum s njima. To je važno da bismo spriječili širenje nuklearnog naoružanja. To moramo znati. Moramo paziti na to da Evropska unija čini to što je rekao, e, predložio austrijski ministar vanjskih poslova. Moramo omogućiti diplomatski dijalog između SAD i Irana. E, moramo spriječiti e, ratni sukob. Molim vas, gospodine Borel, ojačajte Evropsku uniju u njenoj djelotvornosti. To je važno za našu sigurnost. Thank you now for one... Hvala vam. A sada gospodin Kostner, imate jednu minutu. Glavni odgovorni e, e, za, za ovu krizu su diktatori Ajatole. E, Iran je planirao mnoge terorističke napade. Odgovor je za surovo potiranje demonstracija ljudi su izašli na ulice na mirne prosvjede. Iran je homofoban i antisemitski. E, uništenje Izraela je e, izrečiti cilj Irana. E, ubojstvo Sulemanija je upitno što se tiče međunarodnog prava ali sada je čas e, diplomacije. Moramo spasiti nuklearni sporazum, moraju se e, problemi riješiti e, multilaterno. Mi smo na strani demonstranata, mi smo za demokratsku državu i za zaštitu ljudskih prava. Thank you very much now for one... Hvala vam lijepa. Gospodin Geta, imate minutu prije no što se zapitamo što se e, e, napraviti u, na Bliskom i, e, istoku. Iran je napadnut na teritoriju treće zemlje. Ova teokracija slabi i sirijski režim, a Rusija se upliče u sve te poslove. Što da radimo? Neće se, neće se ni Rusija, ni Iran, ni SAD moći uvjeriti da promjene politiku. Nemamo prijevoda na neke jezike, moramo pričekati. O Oprostite, možete li ponoviti što ste rekli? Imamo, imamo li sada prijevod? Čujete me? Dobro, u redu, ponovit ću. Prije no što se zapitemo što činiti, moramo vidjeti stvarnost na Bliskom istoku. E, režim Irana se je sada napadnut i na svom teritoriju E, diskreditira se i izvan svojih granica. E, ova je teokracija oslabila sirijski režim. Rusija je jedina na Bliskom istoku e, išla je i u Libiju. Što može Europa učiniti? Neće uvjeriti nijednu stranu da promijeni svoje politike. Ona ne može riješiti tu krizu, ali mora E, svima reći da e, ne smijemo napustiti nuklearni e, sporazum. Moramo reći Asadu da trebamo doći do kompromisa. Rusija napreduje, doći će i na sredozemlje. Hvala vam lijepo. Gospođo Han, imate minutu. Dragi kolege i kolegice, E, ciljano ubijati ljude to je barbarstvo e, rušiti kulture e, uništavati ih je to je, to je također barbarizam Sulejmani je kršio međunarodno pravo stručnjaci nam kažu da je to tako ne smijemo E, zaboraviti naše vrijednosti. Pozitivan, konkurstivan odgovor u smislu međunarodnog prava. To su e, omogućuju sporazumi, međunarodni sporazumi, e, kao što je i nuklearni sporazum sa Iranom. Ne možemo imati SAD prvi, USA first ili Europe first. Nemamo vremena, ne smijemo zaboraviti naučene e, lekcije. Trebamo mir, a ne napade. Trebamo transatlantsku zajedničku politiku. Moramo se oslanjati na zajedničke vrijednosti i ostvarivati zajedničke ciljeve. E, moramo zaštititi e, svijet od klimatskih promjena. Samo zajedno smo e, snažni. To važi za Europu, SAD i za Transatlantski savez. Hvala vam lijepo. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Tomca, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Rekli ste kako je ubojstvo Sulejmanija barbarski čin. Smatrate li da nije u redu likvidirati terorista? Je li on bio terorist ili ne? Gospođo Han, imate 30 sekundi za odgovor, izvolite. Hvala na pitanju. Mišljenja sam da taj akt krši međunarodno pravo. Ovdje u plenumu ne smijemo biti suci, to nije naša uloga, to uvijek ponavljamo u našoj raspravi. To krši međunarodno pravo i to je potpuno jasno. Hvala. Thank you now Hvala lijepo. A sada gospodin Hakarajnan, imate minutu, izvolite. predsjedateljice Iran pod vodstvom islamista predstavlja najveću prijetnju u regiji. Iran je poslao svoje vojnike i svoju vojsku diljem regije kako bi obučavali druge u svrhu uništavanja. Nastoje e, dobiti nuklearno oružje, od toga nisu odustali, a njihov drugi glavni cilj je uništenje Izraela. Uporaba nuklearne sile svakako predstavlja prijetnju, a Izrael neće čekati prekrštenih ruku da dođe do uništenja. Bilo bi idealno da se Europa ne mora miješati u takvu situaciju, ali to očigledno neće biti moguće. Kad nestane nafte iz te regije, tamo neće ostati ništa osim nekoliko deva. Hvala vam lijepo. Gospođa Zovko, imate minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Tijekom prvog tjedna nove godine svi smo iskusili neočekivan razvoj događaja na Bliskom istoku. Više od 3000 vojnika iz 19 država nalazi se u Iraku, tako da ovi događaji izravno utječu i na Europsku uniju. Situacija između Irana i Iraka e, se zaoštrava i sve inicijative koje idu u smjeru mjeru e, postizanja mira treba podržati i pozdraviti. Stoga pozdravljam sve da se otvore svi diplomatski kanali, a za Europsku uniju važno je da se zadrži zajednički plan djelovanja i da se uvjeri Iran da je to i u njihovom interesu. Naš odnos irako mora ostati stabilan i produktivan nakon što su pretrpjeli mnogo pod e, destruktivnim djelovanjem ISIS sa Oni sada prolaze kroz veliku obnovu. Bila sam ondje i doista je zanimljivo vidjeti kako taj e, osjetljivi e, mir se pomalo uspostavlja i daje rezultate. Stoga pozivam i vas, visoki predstavniče, da nastupite kao posrednik u ime Europske unije u ova vrlo zabrinjavajuća vremena. Hvala vam lijepo. Gospođo Jones, imate minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice nedostatak e, razmišljanja unaprijed Donalda Trumpa još jednom je pokrenuo niz neželjenih događaja nakon napada koji su kulminirali ubojstvom generala Sulejmanija, a došlo je u tom lancu događaja do rušenja civilnog zrakoplova. Izražavam svoju sućut e, obiteljima svih onih koji su e, na taj način stradali. Sada vidimo veoma snažne izjave sa svih strana, uključujući današnju izjavu britanskog premijera. SAD se nije smio povući iz nuklearnog sporazuma s Iranom. Sasvim sigurno se ne slažem sa Borisom Johnsonom koji taj sporazum želi zamijeniti nekim Trumpovim sporazumom kako bi se zaštitila ljudska prava sviju diljem e, zemlje, a osobito onih e, najosjetljivijih, a to su uvijek žene i djeca. Pozivam vas da učinimo sve kako bismo to i postigli. Hvala vam lijepo, a sada gospodin Grošelj, imate minutu, izvolite. Hvala vam lijepo. Napetosti između Irana i SAD-a mogu ugroziti i regionalnu i globalnu stabilnost nevidljivost Europske unije je um, itekako primjetna. Moramo učiniti mnogo više kako bismo riješili ovu krizu i zadržali e, na životu nuklearni sporazum. Kako god da se ova kriza završi, ona će utjecati na nas. Dio Europske unije bit će u dometu raketnih sustava iz Irana, a moglo bi doći i do povećanih migracijskih tokova. No čak i ako dođe do, kraj, do daljnjih pregovora i smanjenja napetosti Europska unija u tome mora odigrati adekvatnu ulogu jer bilo kakav sporazum utjecat će na energetsku stabilnost Europske unije i SAD i Iran žele biti dobavljač prirodnog plina. To je važno za našu e, energetsku sigurnost i za ostvarenje našeg cilja da budemo ugljično neutralni do 2050. godine. Hvala vam lijepo. Gospođo Lici, imate minutu. Poštovani kolege, gospođo potpredsjednice, Val nestabilnosti do kojeg je došlo nakon e, smrti e, generala Sulemanija još jednom je pokazao koliko su neadekvatne vanjske politike Europske unije. E, radi se o konzorciju ljudi dobre volje koji e, vrlo često ne djeluju incizivno u situacijama kad je to potrebno. E, to se ne tiče vaše osobe ili vaše profesionalnosti, nego se radi ovdje o pravnom okviru unutar kojeg se Europska unija mora kretati. E, ekonomija je na kolapsu E, ukrajinski Boeing je srušen, 176 osoba je umrlo e, britanski ambasador je uhićen. E, ovdje postoji rizik novih sukoba i manifestacija sa nasilničkom reakcijom režima. Gdje je geopolitička promjena koju je obećala Ursula von der Leyen ovih e, dana se pokušalo limitirati ovu eskalaciju? U studenome smo govorili o Iraku i Iranu. I dalje svi pozivaju na e, razrješenje situacije, na traženje političkog rješenja na deeskalaciju, ali ipak se ništa ne događa, sve se rješava samo zajedničkom izjavom. E, prva stvar koju je gospođa von der Leyen napisala o gospodinu Sulimaniju nakon njegovog ubojstva došla je u obliku note tek sljedećeg dana. Govornica je prekinuta. Oprostite, molim vas prekinuti, imali ste samo minutu na raspolaganju. Sljedeći govornik minutu, gospodin Levandovski, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice. Nuklearni sporazum s Iranom bio je pobjeda strpljive diplomacije i predstavljao je sve ono što smo tada mogli postići rat i žrtve uvijek znače neuspjeh diplomacije i to bi morao biti dio globalne strategije neširenja nuklearnog naoružanja. Mora se temeljiti na osnovnom jednostavnom načelu. Mnogo je lakše spriječiti nekoga da stvori nuklearno oružje nego natjerati nekoga da od, odustane od onoga što već ima. Međutim, predsjednik Trump odabrao je nešto drugo kao i sa Sjevernom Koreom. I što je rizik od SAD-a veći, to je veća naša odgovornost. Čujemo da je Iran e, zemlja terorista. Nije, to je zemlja sa 80 milijuna E, stanovnika, e, to je pretežito mlado stanovništvo koje žele živjeti svoje živote, ne nužno onako kako im diktira ajatolah. Dakle, postoji mogućnost za mirnu suradnju i to mora biti naš strateški cilj. Hvala vam lijepo. Gospodin Benifej, izvolite. Hvala, predsjedavajuća. Deeskalacija između Irana i SAD-a nakon velikih tenzija zbog ubojstva generala Sulmanija je dobra vijest. Ali dosta toga treba još riješiti. Nuklearni sporazum je bio najveći rezultat vanjske politike Europske unije posljednjih godina ta je zemlja ponovno ušla u skupinu, e, e, skupinu s kojom smo imali kontakte. Ali e, mi smo sada u trenutku kad trebamo poboljšati naše već bolje odnose kao što ste rekli na marginama samita vanjskih poslova u petak. i, račani i osobi u Iranu već prosvjeduju Zbog sankcija SAD-a represija je na visokoj razini. Nedavno je srušen zrakoplov, zbog toga je došlo do eskalacije situacije. Tehran bi trebao zaustaviti nasilje i saslušati svoje građane na putu prema demokraciji i zaštiti ljudskih prava. Mi se nadamo da će do toga doći. To je dio našeg dijaloga sa iranskim vlastima. Hvala. Hvala. Sada na jednu minutu gospođa Bonfrisko. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani visoki predstavniče, poštovani kolege kolegice. U srcima e, građana u Iraku i Iranu postoji jedna želja e, koja nema veze sa njihovim autoritarnim vladama. Radi se o želji za sigurnošću, dobrostanjem i mirom. To kažu prosvjednici u Iranu koji već od studenog e, uz indiferentnost međunarodne zajednice e, su e, doveli do stotine mrtvih. To je najveća razina ovakvih sukoba od 79. godine. Želimo li mi to? Jedna milijarda ili više eura eh, uplatila je Europska unija i time smo pokušali humanitarno gledano dati potporu ovim ljudima. Izraela minutu. Ono što se dogodilo u Iraku i Iranu je teško i zabrinjavajuće, opasno čak. Mi kao Europska unija moramo biti e, ujedinjeni i odlučni i zato neke stvari treba reći vrlo jasno. Ubojstvo generala Sulemanija se strane SAD-a e, bio je luđački akt, to treba usuditi E, time se samo jača položaj neprijatelj demokracije. Mi danas ne smijemo e, počiniti pogrešku da odbacimo nuklearni sporazum. On je sada važniji nego prije, kao što je rekao visoki predstavnik. Za nas je to e, stvarno trenutak istine. U Iraku

to je neizostavan dio formule za globalnu sigurnost i mir. hvala. hvala. A sada što se tiče slobodnog javne za riječ, dobili smo jako puno zahtjeva, tako da ću morati e, sada limitirati broj govornika po klubovima. Gospodin Zverima jednu minutu, izvolite. Hvala, poštovana gospođo predsjedateljice. Mnogo godina pratio sam nastojanja iranske opozicije i njihovu borbu za slobodu i demokraciju. U Europskom parlamentu mnogo puta smo poklonili pozornost iranskoj opoziciji. Međutim, e SVD ima drugačiji pristup tomu. Ja vjerujem da bi Europska unija trebala jasnije stati na stranu Euroatlantske e, saveza, a ne pokušavati ublažavati situaciju između tih zemalja. jer tu se radi o zemlji koja je stavila u zatvor 1200 osoba, e, izvršila ubojstva nasilno e, se ponaša prema prosvjednicima. Ne bismo trebali biti posrednici između ovakvih aktera. Pozivam gospodina Borela da redefinira naš položaj u odnosu na Iran. Hvala. A sljedeći govornik na jednu minutu, gospodin Hajšel. Hvala, gospođo predsjedateljice. Trebamo se jasno izjasniti i osuditi ovakvu situaciju. Moramo poticati smanjenje tenzija i podržati deeskalaciju. Bili smo svjedoci e, ubojstvu generala Sulejmanija. Bez obzira na to tko je on bio, moramo shvatiti to da je došlo do eskalacije. Moramo biti u stanju reći e, i uputiti kritiku SAD-u. Moramo biti partneri u odnosu na druge države. Moramo uložiti svu našu energiju u kvalitetan odnos sa SAD-om, ali i sa drugim državama, s Iranom na primjer. Moramo podržavati e, daljnje postojanje nuklearnog sporazuma jer svako povećanje tenzija neće biti pozitivno, a da ne govorimo o mogućoj eskalaciji koja bi mogla doći do razine rata. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Austrević, Izvolite. Hvala. Iranski režim zaslužuje sankcije zbog krvoprolića nad vlastitim narodom koji su izašli na ulice i prosvjedovali i zbog e, rušenja civilnog zrakoplova iz Ukrajine. E, čitav niz sankcija protiv Irana e, je nešto što se tiče civilnog društva i opozicije trebamo izbjeći to da se donese veća nestabilnost u regiju. E, SAD je počinio neke pogreške u odnosu na Iran, bio je preoptimističan u očekivanjima i e, treba promijeniti svoju političku liniju. Hvala. Na jednu minutu gospođa Konečna ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani kolege i kolegice. U ovom domu trebamo shvatiti to da međunarodna politika nije nogometna utakmica. Ne bismo trebali tolerirati e, faul e, naših, našeg tima, a ne tolerirati faul e, protivničkog tima. Ne smijemo biti, živjeti u strahu da kritiziramo one koji ne poštuju pravila. SAD je prekršio međunarodni zakon, to je jasno i nepobitno. E, to treba osuditi. Nije naša zadaća u ovom domu da e, kudimo e, SAD ili štitimo Iran. Moramo reći da je međunarodni zakon uvijek primjenjiv. 2020. nije započela dobro i bez e, vraćanja povjerenja u međunarodni zakon e, godina e, neće završiti dobro. Ne radi se o odnosu SAD-a i Irana, nego radi se o međunarodnom pravu i kaosu između kojih možemo birati. Hvala. Sljedeći govornik kao prvo želim se požaliti e, predsjedništvu Europskog parlamenta zato što nismo mogli donijeti zastave u vijećnicu, to je neprihvatljivo. Što se tiče Irana, sporazum o e, nuklearnom oružju je rezultat europske diplomacije, ali moramo reći da svo zlo koje se događa na Bliskom istoku događa se zbog agresivne politike SAD-a. I oni su ignorirali međunarodno pravo i vršili terorističke napade na političare drugih e, zemalja. I ja bih htio da vi osudite ovaj američki teroristički napad. I na isti način na koji osuđujete terorističke napade drugih zemalja. E, molimo vas da oduzmemo, zauzmemo distancu od ovakvog krvoprolića SAD-a. Hvala, gospodin Bašesku ima riječ na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, što se tiče ove e, ovog sukoba između Irana i SAD-a moramo krenuti od istine, a istina je to da general Sulejmani je bio jedan od organizatora napada protiv eh, veleposlanstva u Teheranu. I on je onda pogubljen na iračkom teritoriju tamo gdje je uzrokovao teroristički atentat. Što se nas tiče, moramo učiniti sve što naše mogućnosti kako bi se zadržao nuklearni sporazum, ali želim reći koje je moje mišljenje o tome. Iran neće poštivati taj nuklearni sporazum. I zato ćemo mi biti solidarni u odnosu na terorističku silu u Teheranu. E, moramo e, ciljati ka solidarnosti. Ne znam hoćemo li uvijek moći pokazivati solidarnost sve do kraja, E, imajući na umu e, to da je u ovom e, nuklearnom sporazumu naš partner teroristički režim. Hvala. Gospodin Lopez Aguilar ima riječ na jednu minutu. Hvala, poštovani visoki predstavniče. 167 žrtava umrlo je zbog rušenja zrakoplova i to e, je napravio Iran. Iran je priznao ono što se dogodilo tek nakon što su sve obavještajne službe objavile sljedeći tjedan. Imamo i europske žrtve, žrtve iz Europe. Deseci putnika bili su kanadžani, ali bili su tu i građani Irana. E, radi se o velikom broju žrtava i mrtvih. E, u toj državi se ne može pristupiti internetu. E, mi ne možemo dozvoliti da nuklearni sporazum propadne zato što je iminentan onda rat. Želimo da europska diplomacija poduzme sve što je moguće i to odmah kako bi se izbjegla ovakva tragedija. Hvala. Hvala. Posljednji govornik Gospodin Aleksandrov Jordanov, izvolite. Podhod ne uspeje, ako deeskalacija ne uspeje, imamo... Ako to ne uspije, ako deeskalacija ne uspije, imamo li neki drugi plan, drugi plan akcije? Imamo e, potrebu za planom B ne, nije dovoljno da izražavamo sućut obiteljima e, žrtava e, pada ukrajinskog aviona. E, moramo jasno reći ovom diktatorskom režimu da ako nastavi s ovom politikom u regiju doći će do drugačijeg odgovora. A taj će odgovor biti još jedna oluja u pustinji, pustinska oluja i iranski e, režim je mnogo aktivniji od nas. On djeluje na svim stranama. E, antiamerikanizam e, koji slušam, o kojem slušamo, uključujući i ovdje u ovoj vječnici, predstavlja opasnost za nas u Europi. Mi moramo ostati ujedinjeni. Very Hvala. A sada dajem riječ ponovno potpredsjedniku, visokom predstavniku, gospodinu Borelu. Izvolite, imate riječ. Lijepo. Čuli smo mnogo mišljenja. Sva su bila e, zanimljiva, ali i različita. Kad bih trebao nekomu reći koje je stajalište parlamenta, ne bih e, znao reći što je to. Nije sve bijelo, bijelo ni crno, crno. E, mišljenja o ovoj krizi su vrlo različita. E, a ova je situacija vrlo opazna za sve nas. Htio sam vam reći da nitko nije e, napustio e, politiku, sigurnosnu politiku. Nisam ja koji vjeruje da ne vjeruje da ovaj sporazum da e, je to važno za našu politiku. To je vijeće za vanjske poslove. Znam da imamo suprotnosti u, pismu koje smo dobili iz Ujedinjene kraljevine i e, pisma premijera. Dakle, i tu se mišljenja razlikuju. E, pismo je službeni dokument i ja na tome moram zasnovati svoje e, akcije. Britanski ministar kaže da akcija eh, koju predlažu nije da na, napustimo sporazum koji je sklopio predsjednik Obama i da ga zamijenimo eh, Trumpovim dilom. Treba ga eh, osvježiti i nastojati da se on održi. Nitko nije napustio taj sporazum mi stalno pratimo e, i e, nuklearne aktivnosti Irana. E, sporazum je utjelovljen u rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinih naroda. Ne, ne možemo ga napustiti. Trebalo je deset godina da se taj sporazum sklopi. To je usvojeno temeljem rezolucije Ujedinih naroda i sporazum je još uvijek živ. Nemojte mene kriviti. E, nemojte reći da, da sam ja e, promijenio mišljenje. Ja to nisam učinio. E, na vijeće za vanjske poslove je odlučilo određene stvari nakon duge rasprave. Naravno, mi smo angažirani na tome da branimo suverenost e, Iraka i teritorijalni integritet te zemlje. E, važnost e, vlasništva Iraka nad svojom vanjskom politikom i opće politikom i to je važno. Ako mi e, vijeće kaže da nešto učinim, da koristim sve e, e, diplomatske instrumente i da razgovaram sa svima kako bismo došli do političkog rješenja, onda ja to moram učiniti. Irak ima privremenu vladu, ali mi smo odmah e, uspostavili kontakt e, sa tom privremenom vladom. I e, irački ministar je bio ovdje u Briselu. Složili smo se da moramo surađivati. Kako možemo učiniti više? Moramo raditi na sporazumu o pridruživanju koje E, usvojen i ratificiran 2018. Time ćemo učiniti mnogo. Na tome moramo raditi. Imamo mnoge mogućnosti. Moramo ojačati našu misiju u toj zemlji. Ovaj sporazum otvara vrata za e, dobre odnose, za trgovinske odnose, za e, bolju sigurnost. Moramo odlučiti što ćemo napraviti u, na području e, zajedničke e, vanjske i sigurnosne politike. Moramo tu politiku ojačati kako bi iračka vlada izbjegla e, raspadanje zemlje. slušajući sve vas shvaćam da svi vas da ste svi vi svjesni dramatičnih posljedica koje bi za našu sigurnost e, mogla imati e, kriza u Iraku koja bi bila slična krizi e, u Siriji. Stoga ću u sljedećih tjedana i mjeseci izraziti našu podršku i spremnost da pružimo pomoć e, Iraku kako bi da napredimo u svim procesima koji e, koje su počeli prije nekoliko godina. Možemo mnogo razgovarati o budućnosti, ali za sada jedna stvar jasna. Iran nije danas nuklearna sila. E, zahvaljujući nuklearnom sporazumu i ne vidim kako možemo e, izgraditi alternativni sporazum. Svi govorimo o tom sporazumu. Vi ste, neki od vas e, ste